smatrati usvojenim, a inače će se o njima glasovati. Nadalje, um, uredba od 30.10.2015. za investicije u djecu. Ne znam je li to ispravno, jesam li to dobro pročitao ispravno na njemačkom, znači investicije za djecu. Gospodina Antonija Lopeza za Vajta i drugih deset članova prikupili su 428 potpisa i time su dobili većinu parlamenta i prema članku 136 poslovnika biti će objavljeno u zapisniku današnje sjednice, a u sredu zajedno